Okay, colleagues. Poštovani kolege, dobrodošli na nastavak našega rada u našem odboru. Zahvaljujemo svima koji su bili na glasovanju o nagradi Saharov. Samo želim reći da ja jučer nisam bila na početku sastanka jer sam zakasnila zbog vlaka iz Londona, no želim reći kako sam sigurna da je većina vas zadovoljna kao i ja što je dr. Denis Mekveki i Nadija Murad, e, dakle dvoje od onih koje smo mi predložili za nagradu Sakarov su dobili i e, Nobelovu nagradu za mir. To je e, velika zasluga između ostalog i za borbu protiv nasilja nad ženama. To je bila odlična vijest koju smo dobili krajem prošloga tjedna. A sada moramo nastaviti s radom. Krećemo sa glasovanjem. To je 15. točka današnjega dnevnog reda. Riječ je o digitalizaciji za razvoj, smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije. Krećemo sa glasovanjem. Dati ću i riječ izvjestitelju Bogdanu Venti. Molim vas samo da probno svi pritisnete e, tipke za glasovanje kako bismo provjerili da sustav dobro radi čekamo. Nemamo još uvijek mnogo glasača, samo 15, 20, 17 od vas je glasovalo. Tko nije glasovao? Evo imamo sad još e, glasačkih kartica. Samo 19 glasačkih kartica, a neki još nisu glasovali. Provjerite, molim vas da vaši strojevi dobro rade. Evo, 22 glasa za 22 kartice, hvala vam lijepo, čini se da sve dobro funkcionira. Kao što sam rekla, ovo je 15. točka dnevnog reda, digitalizacija za razvoj, smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije. To je važno izvješće na vlastitu inicijativu. Izvjestitelj je gospodin Venta. Želite li nešto reći? Hvala. Ne, možemo ići na glasovanje. So, U redu, mislim da svi glasački strojevi dobro funkcioniraju, pučani imaju osam glasova ili tako. Dakle, Bogdane, želite li nešto reći? Ne. Znam da ste mnogo napornog rada uložili u ovo izvješće, bilo je mnogo kompromisa. Krenut ćemo od kompromisa 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 46 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 47 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 6 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada imamo novi kompromis 6a. Mislim da ste svi čuli za to. Tko je za novi kompromis 6a? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo kompromis 6a. Otvoren glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvojeno. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se kompromis os, ne, oprostite, amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 58. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisi 8 i 9. Glasujemo zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 97, otvaram glasovanje. Oprostite, o tom amandmanu se ne e, glasuje. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 99. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo amandman 100. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 101 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 111 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 112, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Malom većinom, ali usvaja se. Sto 14 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 tko je za, protiv, provjerit ćemo 115. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 119. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 18. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 110. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo 110. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanjem. Usvaja se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 131. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 132 tko je za? 132 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo sada glasovati o navodima. Amandman 1 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 2 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. A sada uvodne izjave. Amandman 3 tko je za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo amandman 5. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 8. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja, e, odbija se. Amandman 10, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerit ćemo amandman 10, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11, tko je za? Protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 11. Tko je za? E, oprostite, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Provjerit ćemo broj 12. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Svi rezultati su vrlo blizu. Amandman 12 se usvaja. Amandman 13 koji je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 14 koji je za? Protiv. Provjerit ćemo 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Broj 15 koji je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 17 koji je za? protiv suzdržani usvaja se 19 tko je za protiv suzdržani usvaja se 21 tko je za protiv provjerit ćemo 21 otvoren glasovanje Zatvoren glasovanje odbija se 22 tko je za provjerit ćemo 22 otvoren glasovanje Zatvoren glasovanje Usvaja se. 23 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 24 tko je za? Protiv. Provjerit ćemo 24. Otvaram glasovanje. Mislim da je odbijen. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Poštovani kolege, Čini se da smo preskočili amandman broj 9. Ispričavam se, amandman broj 9 na stranici 8 glasačkog popisa. Amandman 9 kolega Kologluga i Sanchez. E, tko je za, protiv? E, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada imamo završno glasovanje. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvaja se velikom većinom. Čestitamo gospodinu Vanti, 19 za, 1 protiv i 5 suzdržanih. Izvolite. Hvala vam lijepa. Želim samo uvelike zahvaliti e, ljudima iz tajništva. Hvala vam na velikoj pomoći. Kao što možete vidjeti, ovo je bilo doista složeno pitanje. Hvala vam. Hvala i e, vama, hvala svima na napornom radu i postignutim kompromisima. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 16. Glasovat ćemo o izvješću o razvojnoj pomoći Europske unije u području obrazovanja. To je iznimno važna tema. Čuli smo da sredstva za obrazovanje su sve manja i manja. sam Pejung je izvjestitelj, želite li nešto reći? Da, hvala vam lijepo. Želim samo zahvaliti svima kolegama, nastojali smo raditi zajedno, nastojali smo se držati prioriteta i moram reći da sam dosta zadovoljan postignutim. Zahvaljujem tajništvu odbora kao i tajništvima različitih klubova koji su surađivali sa mnom. Zahvaljujem svim zastupnicima i nadam se da će ovo izvješće biti korisno, kao što ste i vi predsjedateljice spomenuli. Financijska sredstva sve su manja, sve ih je manje u planovima za budućnost. Nastojali smo e, se usredotočiti na najvažnije stvari, na osnovno obrazovanje za one zemlje koje se nalaze u najvećim poteškoćama. i nadamo se da ćemo tu proračunsku stavku uspjeti zadržati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 oprostite, provjerit ćemo 48, odnosno 49. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 18 glasova naprema 7. 51 i 52 ponovno identični. Tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 51 i 52. Otvaram glasovanje. Mislim da se usvajaju. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se ponovno 18 naprema 7. Kompromis 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Usmeni amandman broj 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 62 se ne razmatra. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 109. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje.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 Amandman 120, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9, tko je za, molim vas provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Ne, ne, potpuno jasno. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 10 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 22 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14 Upravo smo glasovali o 22 i usvaja se. Oprostite. Dakle, velikom većinom usvojen je kompromis 22. Sada amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I sada navodi amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I sada ćemo glasovati o ovako izmijenjenom i dopunjenom nacrtu izvješća. Poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno velikom većinom pa je glasova za i jedan suzdržani. Čestitamo izvjestitelju Vansanu Pejonu. To je odlično izvješće i sigurno je, će biti korisno kada se bude raspravljalo o obrazovanju u okviru e, potrošnje za razvojnu pomoć. U redu, idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 17, e, Svjetska trgovinska organizacija, daljnje djelovanje, DV sastavlja mišljenje za odbor INTA. Lola, želite li nešto reći? Ne, idemo odmah na glasovanje. Um, Krećemo od prvog amandmana, tko je za? Provjerit ćemo odmah, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis prvi. Za protiv suzdržanim usvaja se. Amandman 13. O njemu ne glasujemo. 14. Amandman tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 15. Za protiv. E, provjerit ćemo 15. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvoja se 15 naprema 10. Drugi kompromis za, protiv. Provjerit ćemo drugi kompromis. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 15 za, 11 protiv. Sada prelazimo na posljednju rečenicu amandmana broj 16. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na 26. Za? Protiv? Provjerit ćemo. 26. amandman. Čini mi se da se usvaja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16 glasova za, 10 protiv. 27. amandman za, protiv. Provjerit ćemo. 27. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 17 glasova za i 9 protiv. Amandman 29. Tko je za? protiv? Provjerit ćemo. Provjera za 29. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usveo se 16 glasova za i 9 protiv. 30 za. Provjerit ćemo odmah 30. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usve se 16 glasova za i 10 protiv. 31 za protiv, suzdržani, usvaja se također. 32. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim e, prelazimo na posljednju rečenicu 34. amandmana. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Provjera za 41. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom glasova. 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, odbija se. 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 45. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 45. amandman. Čini mi se da se usvaja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16 glasova za, 10 protiv. Kompromis broj 4 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Provjera za kompromis broj 4. Čini mi se da se usvaja. Zatvaram glasovanje. Da, 15 glasova za, 11 protiv. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 58. Tko je za? Tko je protiv? Imali li suzdržanih? Provjerit ćemo. Provjera za 58. amandman. Otvaram glasovanje. Čini mi se da se odbija. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 17 glasova protiv i 9 za. 56 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 57 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 59 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o mišljenju kako je izmijenjeno i to poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Mišljenje se usvaja. Imamo 14 glasova e, za, 2 protiv i 10 suzdržanih. Hvala. Zahvaljujem Loli Sanchez. I time smo završili glasovanje o ovoj točki. Sada prelazimo na sljedeće glasovanje koje je vrlo važno o višegodišnjem financijskom okviru. To je točka broj 18, privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru od 2021. do 2027. godine. Riječ je o našem mišljenju. Nadležan je odbor za proračune. Nije INTA, nego odbor za proračune. A izvjestiteljica je gospođa Zovko. Želite li uzeti riječ prije glasovanja? Onda možemo prijeći odmah na glasovanje. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Deseti amandman za, protiv. Provjerit ćemo. Deseti amandman. Otvaram glasovanje. The vote's closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16 glasova za i 10 glasova protiv. Treći amandman. To smo to se ne razmatra budući da smo usvojili deseti. Ne, četvrti, ispričavam se. Dobro, glasovat ćemo to poimenično o trećem amandmanu. Otvaram glasovanje. To je bio zahtjev zelenih. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Imali smo 21 glas protiv i 5 glasova za. Nije bilo suzdržanih. Peti amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti se ne razmatra. No, we have to vote. we have to vote. Moramo glasovati o osmom amandmanu. Osmi amandman, tko je za? Protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Za, provjerit ćemo osmi amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa 19 glasova za i 7 protiv. 11. amandman tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 12. za, protiv suzdržani provjerit ćemo. Provjera za 12. amandman. Otvaram glasovanje. Čini mi se da se odbija. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Imamo šest glasova za, 13 protiv i 7 suzdržanih. 13. amandman tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i 13. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16 glasova za i 10 protiv. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 1 za, protiv suzdržani usvoja se. 20. amandman za, protiv suzdržani odbio se. 22. za, protiv suzdržani odbio se. E, usvaja se, Usvoja e, usvaja se i to velikom većinom glasova. 23. za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo 23. amandman. Otvaram glasovanje. Čini mi se da se usvoja. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Da, 16 glasova za, 9 protiv, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani. Provjera za 24. amandman. Otvaram glasovanje. Čini mi se da se usvaja. Zatvaram glasovanje. 15 glasova za i 10 protiv. Usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo. 25. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U pravu ste. Bilo je 13 glasova protiv i 12 za. U si Tereza. Dobro da smo provjerili. Nisu svi dignuli ruku. Kompromis broj 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sljedeći amandman se ne razmatra, pa prelazimo na 38. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možemo li provjeriti 38. amandman? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 15 glasova protiv, 9 za. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani. Provjera za 39. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa 13 glasova za i 12 protiv. 40 za, protiv. Provjerit ćemo i 40. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 15 glasova za i 10 protiv. 41 za, protiv, suzdržani. Čini mi se da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, usvaja se 15 glasova za i 10 protiv. 42 za protiv, suzdržani. Odbija se 43 za, protiv suzdržani odbija se. 44. 45. i 46. su istovjetni. Tko je za? Protiv suzdržani usvajaju se. 48. Za, protiv suzdržani usvaja se. 49. Za, protiv suzdržani usvaja se. 50. Za, protiv suzdržani usvaja se. 51. Za, protiv. Provjerit ćemo. 51. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 15 glasova za i 10 protiv. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada ćemo glasovati o nacrtu mišljenja kako je izmjenjeno i to poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 21 glas za, jedan protiv i tri suzdržana glasa i čestitke željeni. Ovo je e, vrlo važno mišljenje. E, kasnije ćemo imati raspravu o višegodišnjem financijskom okviru i proračunu. Hvala. That concludes Time smo zaključili današnje glasovanje. Oni koji žele napustiti dvoranu, molim da to učine tiho.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 Okay, Dragi kolege, sada prelazimo na točke dnevnog reda 19 i 20, sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Islamske republike Afganistana. Tu dajemo mišljenje, nadležni odbor je AFET, naš izvjestitelj za mišljenje je Frank Engel. Riječ je o postupku davanja suglasnosti uz prateću rezoluciju o sporazumu o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Afganistana. Zastupnica Fojtega iz Odbora za vanjske poslove je izvjestiteljica. Sporazum o suradnji je potpisan u veljači 2017. godine, privremeno se primjenjuje od 1. prosinca 2017. godine. Usprkos činjenici da ovaj sporazum ima neke elemente koji su isključivo u nadležnosti Europske unije, proslijeđen je parlamentu na davanje suglasnosti u veljači 2018. godine. Tu su i neke odredbe o razvoju i iz tog razloga je i naš odbor e, uključen u ovaj postupak. Afganistan je jedan od najvećih primatelja razvojne pomoći Europske unije. U posljednje vrijeme je bio tema brojnih rasprava na našem odboru. Ako se sjećate, razgovarali smo o konferenciji o Afganistanu u Briselu u listopadu 2016. godine. Tu je potpisan i zajednički dokument o migracijama, što je bilo kontroverzno i o tome smo razgovarali u relevantnoj radnoj skupini odbora DEVE u sklopu strateškog dijaloga. Međutim, Frank Engel je u boljoj poziciji da vas izvijesti o tome. E, hoćemo li ili ne dati suglasnost u ovom postupku. Hvala Linda. Nemam e, mnogo detaljniji uvid u ovu situaciju od ostalih kolega i to je jedan od problema na koji nailazimo kada je riječ o Afganistanu. Ta zemlja je već neko vrijeme u žarištu e, naše pozornosti kao primatelj pomoći, a čini se da se stvari ne mijenjaju, kada se mijenjaju idu u krivom smjeru. Ja sam u prvom e, stavku ovog e, prijedloga mišljenja objasnio e, u čemu, zašto stvari ne funkcioniraju dobro. Mi smo od 2002. 2016. godine izdvojili pomoć za tu zemlju i usprkos e, međunarodnoj pomoći i našoj koja nije zanemariva za tako malu zemlju, prag siromaštva je prešao sa 38 na 55%. Ne samo da ti ljudi žive u siromaštvu, oni također žive u nesigurnosti i pod represijom. Pripremaju se e, parlamentarni izbori koji bi se trebali održati 28. listopada ove godine. Ovo je po prvi puta od 2010. godine da će Afganistanci birati zastupnike u parlamentu i s obzirom na tu situaciju očekuje se da će jedna e, da jedno trećina birališta neće biti otvorena zbog e, nesigurnosti, posebno na sjever zemlje gdje su prisutni talibani i islamska država. To smo čuli od šefa misije UN-a. U posljednjih nekoliko mjeseci sigurnosna situacija je katastrofalna. Ovo je možda e, najmračniji trenutak, više od stotine e, civilnih žrtava. Od 2017. do 2018. godine bilo je mnogo žrtava. Evo, to bi bilo ukratko. Pred nama je nacrt sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Afganistana. Ne vidim kako bi odbor za razvoj mogao odbiti takvu inicijativu. Moramo izraziti žaljenje što nas se nije ranije konzultiralo prije nego što je formuliran ovaj prijedlog, budući da je bilo razloga da nas se uključi u ranijoj fazi ovaj postupak Zbog toga moramo izraziti žaljenje, ali mislim da je naša dužnost da budemo i dalje na strani Afganistana, da pokušamo pomoći civilnom stanovništvu u ovom kontekstu gdje oni koji vladaju, koji žele vladati, razmišljaju najvjerojatnije samo o vlastitim interesima, što je problematično ukoliko želimo steći partnere u toj zemlji preko kojih bismo mogli pružiti pomoć Afganistanu. Međutim, zbog e, očiglednih humanitarnih razloga nemamo baš mnogo izbora i iz tog razloga sam predložio da e, damo svoju suglasnost ovome sporazumu. Evo, to bi bilo u osnovi ono što se može reći u ovoj fazi postupka. Hvala ti, Frank, na ovim informacijama. Sada riječ ima Norbert Neuser. Hvala. Ja bih e, samo želio nadopuniti Franka. Naš odbor je ovo uključen. Možda, e, kao što smo rekli, bi mogla postati bolja suradnja između Afeta i Deva. To bi bio moj prvi komentar. Govorim u ime gospodina Franzulike koji nije mogao doći na današnji sastanak. On je inače izvjestitelj u Sjeni. Afganistan je prioritetna zemlja kada je riječ o međunarodnoj razvojnoj suradnji. Nasilje i sukobi dominiraju situacijom u Afganistanu što utječe na živote velikog broja Afganistanaca. Usprkos povećanju životnog standarda posljednjih godina politička nestabilnost i slab napredak e, onemogućavaju daljnji napredak u toj fragilnoj zemlji. Poboljšanje nacionalnih kapaciteta za pružanje javnih usluga e, ključni je prioritet kao i međunarodna pomoć. Pozdravljamo e, sporazum o između Europske unije i Afganistana čiji je cilj povećati sredstva za razvojne prioritete kao što su poticanje gospodarskog rasta i smanjivanje siromaštva te podržavanje učinkovitijeg upravljanja proračunom i borbu protiv korupcije. Premda prepoznajemo potrebu za korištenjem dobro definiranih uvjeta, to treba odraditi na oprezan način kako bi se pozitivno doprinijelo razvoju i upravljanju u toj zemlji. Također je važno naglasiti da žalimo zbog izostanka elementarnog nadzora i demokratske kontrole kada je riječ e, o definiciji e, zajedničkih koraka prema naprijed i naglašavamo da razvojna pomoć Europske unije Afganistanu ne smije biti viđena kroz perspektivu migracija. Razvojna pomoć ne može e, biti uvjetom za upravljanje migracijama. I na kraju trebamo se pobrinuti da pomoć koju dodijelimo Afganistanu doprinese razvoju rodne ravnopravnosti. Žene se i dalje suočavaju sa brojnim preprekama kada je riječ o sigurnom i punopravnom sudjelovanju u javnom životu. Premda su neproporcionalno e, intenzivno pogođena svakodnevnim nasiljem i sukobima. Još uvijek je potrebno ostvariti značajan napredak u tom području, tako da moramo i dalje davati prioritet osnaživanju žena u e, svim našim kontaktima s Afganistanom. Hvala, hvala lijepo. Ne vidim da se još netko javlja za riječ. Imam samo jedno pitanje. Znam da će komisija e, uzeti riječ. Mi smo jedan od najvećih donatora pomoći Afganistanu. Tko su ostali donatori iz međunarodne zajednice koji pomažu Afganistanu? Pretpostavljam da su to Sjedinjene države. E, koliko mi dajemo u odnosu na ostale donatore? Jesu li tu uz nas samo još Sjedinjene države ili još netko tko još e, izdvaja novac? I slažem se sa Frankom i Norbertom. Riječ je o zemlji u vezi s kojoj moramo biti angažirani, ali politička situacija je vrlo teška. Dakle, pitanje za komisiju kakva je perspektiva za uspostavu mira i za našu dugoročnu pomoć. E, idemo li samo korak naprijed i korak nazad. Kakva je trenutna situacija u Afganistanu? Iz Devka, Stefan Lok, iz Europske službe za vanjsko djelovanje Tomas Noki i Alina pa put Ispričavam se, krivo sam izgovorila ime. E, tko želi uzeti riječ prvi? Europska služba za vanjsko djelovanje ili komisija? Vi ste iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Alina Papuć, dobro, hvala. Hvala vam predsjedateljice. U ime Europske službe za vanjsko djelovanje i Europske komisije želimo vam zahvaliti na pozitivnom mišljenju koji ste dali sklopu ovog postupka davanja suglasnosti. Kao što znate, sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj je prvi pravno obvezujući okvir između Europske unije i Afganistana i to je također važan korak za danje odnose između Europske unije i Afganistana te za ispunjavanje odredbi iz strategije Europske unije za Afganistan. Htjela bih naglasiti da će Europska unija intenzivirati e, svoje preuzete obveze prema Afganistanu i Afganistancima. Mi ćemo nastaviti biti pouzdan partner u njihovim e, naporima da se ostvari mir i stabilnost. E, to je također važno za čitavu regiju. U tom smislu smo e, krajem 2017. godine donijeli strategiju Europske unije za Afganistan, a trenutno radimo na njezinoj provedbi. Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj ima ključnu ulogu e, u provedbi spomenute strategije. Također smo započeli sa e, prijevremenom e, provedbom ovoga sporazuma. Već smo održali dva sastanka ranije tijekom godine. Tu smo razgovarali o važnim pitanjima poput ljudskih prava i osnaživanja žena. Razgovarali smo o rodnoj ravnopravnosti, o razvojnoj suradnji, trgovini i regionalnoj suradnji. Također se radujemo trenutku kada će sve države članice Europske unije ratificirati ovaj sporazum i kada ćemo moći razgovarati o svim aspektima tog sporazuma. Htjela bih također naglasiti da se slažemo sa onime što je do sada rečeno. Činjenica je da se Afganistan suočava sa brojnim e, izazovima u području sigurnosti, gospodarstva i politike Sada će se uskoro održati izbori. Mi ćemo s naše strane nastaviti ulagati napore kako bi mirovni proces bio u vlasništvu Afganistana, kao i proces pomirbe. To smo već izrazili u više navrata. Mi nastojimo raditi u tom smjeru. Također smo izrazili spremnost Europske unije eh, da prati stvarni mirovni proces u Afganistanu uz neke konkretne mjere. Radujemo se Ženevskoj ministarskoj konferenciji u Afganistanu koja će se održati krajem studenog. E, to je sljedeća konferencija nakon e, briselske e, konferencije u Afganistanu koja je održana 2016. godine. Tu ćemo pokušati izvući zaključke o dosadašnjem procesu od posljednje konferencije koja je održana prije dvije godine i pokušamo ćemo također doći do regionalnog konsenzusa o regionalnom miru i stabilnosti. Mi s naše strane i dalje radimo na tome i o tome ćemo redovito izvješćivati parlament. Hvala lijepo, želi komisija kazati nešto, uzeti riječe. Hvala lijepa. Hvala, gospođo predsjednice. Četiri napomene koje želimo, ako dozvolite, iznijeti. Učena je činjenica da e, postoji značajan porast e, siromaštva u Afganistanu. Važno je razlikovati pri tome ono što mi dakle vidimo s jedne strane jest e, jedan značajan napredak u čitavom nizu socijalnih indikatora kao što je to nepismenost mladih i odraslih, isto tako i smrtnost majki i nerođene djece. Također sve to skupa dovodi do zaključka da imamo e, dakle isto tako i e, uspjehe vlade, ali sve ovo zasjenjeno je zapravo jednom izuzetno visokom nezaposlenošću, te isto tako i e, dakle, siromaštvom koje je u značnom porastu. Sve ovo moramo gledati kao što je i povezano sa nedostatnom sigurnošću i povećanom razmještanjem e, ljudi u inozemstvu. Također, e, u ovom trenutku makroekonomski podaci koji nakon 2014. godine i nakon napuštanja međunarodnih snaga smatramo kao jedan konzistentnim obrazcem, a to je nedostatak sudjelovanja žena u javnom životu, a to je jedan strukturn obrazac koji treba promijeniti i koji svakako u odnosu na gospodarsku suradnju mi uvijek napominjemo. Što se tiče osnovne činjenice da znamo o ovaj porast, značajan porast siromaštva, a isto tako sam, e, sam dakle i 2017. godine izvršena je istraživanje u ovom području što se tiče Dakle, našeg e, usklađivanje međunarodnih politika i međunarodne pomoće, to je okvir za mir koji je od 2016. godini na cijene koji ima deset nacionalnih e, planova pomoći koji su povezani sa sektorskim planovima e, analizom na sredini razdoblja, isto tako multiindikativni program koji trebaju u cijelosti biti usklađeni sa prioritetima vlade. Što se tiče potpore ženama, u Afganistanu u ovom trenutku imamo jednu mješovitu situaciju različitih pristupa, a isto tako i implementacije različitih e, zaključaka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koji su prioritetni planovi afganistanske vlade e, sama e, uključenost žena nadzire se, a kad je riječ isto tako u izgradnji samih državne infrastrukture, što znači da imamo čitav niz manjih projekata koji također se bave političkom uključenosti žena u isto tako i uloge žene u civilnom društvu kao takvom. Pozitivna su iskustva kada je riječ o implementaciji izgradnje državne infrastrukture, a ne bih sada o detaljima, međutim dozvolite da pozrtam da ovo ide u ruku pod ruku sa tehničkom pomoći u obliku i upravljanja javnim financijama, te isto tako svim revizorskim e, razinama, a isto tako i sa suradnja kad je riječ o osnaživanju pravosudnog suradnje, te isto tako i suzbijanju korupcije. Kad je riječ o postavljenim pitanjima Europska unija i države članice u ovom trenutku su eh, najveći partneri u pružanju pomoći Afganistanu, a to je temeljem bespovratne pomoći koje eh, je obećana još 2016. godine na sastanku u Braselu. Ovo se skupo se financira iz proračuna Europske unije, a time se nalazimo negdje u sredini svih donatora, a veliki partneri su Njemačka, Sjedinjene američke države i Ujedine kraljevina. Nažalost, ne mogu vam dati točne podatke, samo tako, ali to je otprilike slika. Ako ćete zatražiti, ja ću vam svakako dati konkretne podatke. Što se tiče izgradnje mira, optimisti smo sami po našim profesijama i zaista bi bio proboj ostvaren kada bismo uspjeli isto tako da se ženevska konferencija koju je kolegice spomenula iz Europske službe za vanjsko djelovanje bila uspjeh. Ono što želim podcrtati jeste da politički procesi kroz pronalaženje mirnog rješenja jest ujedno i socioekonomski problem, a to je isto tako i održiva infrastruktura, a to smatramo pak našim osobnim doprinosom. Hvala lijepa. Argentini. Prije nego što ti dajem riječ, ono što sam trebalo već ranije učiniti, imamo jednu skupinu posjetitelja iz Poljske, iz Karitasa, Poljskog Karitasa. Evo, želim vam dobrodošlicu na našem sastanku odbora i sutra ćemo se nakratko sastati s vama. Hvala lijepo što ste došli i svakako ćemo se vidjeti. Čudite, hvala lijepa. Želim se ispričati što sam zakasnila i ispričati se isto tako ako ću uputiti pitanje na koje možda već je dan odgovor. Ispravite me u tom slučaju. Nije riječ samo o današnjoj raspravi u Afganistanu u odboru za razvoj, te isto tako i E, a isto tako je u delegaciji vezano uz Afganistan. Dvije godine se raspravlja nakon pokretanja svih mjera, a sve skupa posvećeno je povratku izbjeglica u Afganistan. Iz e, ovog zajedničkog nastojanja da se stvari unaprijede, ja mogu samo kazati da smo imali sporazum da Europska unija će i financirati dakle jedan dodatak, odnosno jednu dodatnu proširenu pistu za sam aerodrom u Kabulu koji mora proširiti svoje kapacitete kako bi primili ove dakle povratnike avionima. Znamo da je to projekt koji je bio financiran iz pomoći za razvoj Europske unije. Naravno, postoje povratnici iz Europske unije, međutim, postoje isto tako i povratnici E, prisilni povraci iz Pakistana i obje ove skupine koje se vraćaju e, zapravo omogućene su kroz europska sredstva. Ja bih e, željela znati kako funkcionira reintegracija ovih vraćenih izbjeglica, kako onih koji su se vratili iz Europske unije, tako i onih iz zemalja u okruženju. Svi znamo da je i sama sigurnosna situacija nije malo bolja, već e, što više postaje sve gorom i gorom. Ja bih željela shvatiti što to i na koji način se time suočavaju ovi ljudi koji su vraćeni u Afganistan. Hvala lijepo na ovom pitanju i ne znam da li komisija možda želi odgovoriti na to. Dakle, E, tijek novca i svo ono vrijeme koje je bilo potrebno za financiranje. Što se događa sa financiranjem, možda eventualno baš ovaj projekt koji se tiče proširenja aerodroma? Naravno, nisam u mogućnosti, gospođo predsjednice, e, prejudicirati raspravu koja će se događati sutra, niti imam ovlasti za to. Međutim, u jednom kratkom sažetom prikazu želio bih e, podcrtati da naša potpora i naša e, potpora u obliku suradnje, razvojne suradnje svakako je usmjerena prema povratnicima Afganistana i isto tako raseljenim osobama unutar Afganistana i koje se tiču dugoročne integracije u samom Afganistanu. Postoje i nekoliko mjera koje su s time povezane a u Iranu, ako pogledamo situaciju Afganistanaca u Iranu, e, nije riječ tamo o projektu integracije. Međutim, ako pogledamo čitav paket koji je koji je težak 210 milijuna eura i to od 2016. godine, možemo razlikovati tri faze unutar samog procesa. To je s jedne strane neposredna pomoć, humanitarna pomoć nakon dolaska i nakon što se vrate u svoja mjesta u Afganistanu. Postoji čitav niz mjera koje su na neki način srednjoročne, a to je integracija, isto tako obrazovne aktivnosti, a isto tako onda imamo i dugoročne mjere gdje surađujemo i sa svim onim zajednicama, primateljicama ovih e, izbjeglica. To je sve skupa otvoreno e, kao projekt prema e, dakle, svim osobama koje su vraćene. Međutim, čitav skupine ljudi koje trebaju imati koristi od toga dolaze iz Irana i unutar Afganistana. Mm, to treba olakšati povratak e, ne samo to, međutim i njihov boravak u Afganistanu treba biti olakšan. Dozvolite isto tako da i naglasim da je Iran i isto tako i e, upozoriti na sve one cirkularno kretanje migracijskih tokova. Jedan projekt koji se pak e, tiče dakle fizičkog proširenja e, kabulskog zrakoplovne luke to je zapravo bio projekt eh, vlade u jednom osobitom području koje je zapravo predviđeno eh, za prihvat eh, i na neki način prihvat osoba koje se vraćaju, te isto tako za sve one administrativne formalnosti koje treba riješiti s tim u vezi nakon povratak, dakle jedan fizička infrastrukturni projekt koji kao takav treba biti izgrađen. Da li je to odgovor na pitanje, Judith? Zapravo i ne, jer sam dobro opće riječi integracija, povratak, međutim ne postavljam pitanje da preuzmete odgovornost za ovaj povratak, međutim želim dobiti sliku kakva funkcionira ta integracija, jer kada integrirate e, ljude u društvu i koje nije sigurno okruženje, onda to zaista se postavlja pitanje ovakvog izazova. Sutra ćete na odboru Libije imati raspravu o tome, ali ja prije dvije i pol godine se mogu prisjetiti jedne rasprave. E, to je financiranje DCI-a unutar Europske unije za e, ove ljude. Komisija je tražila da se to izdvoje iz samog financiranja. A isto tako infrastrukture i isto tako dio oko te infrastrukture Čini mi se da se sjećam da je to izašlo iz ovog financiranja i da to nije bilo dio financiranja. Mislim da je ovo interesantno, upravo prikaz problema kao i mi imamo kao parlament. Sutra naravno nećemo razgovarati o integraciji niti pomoći, razvojne pomoći, već ćemo raspravljati o tome da li se uopće mogu vratiti e, ljudi iz Europske unije u Afganistan. To nije pitanje koje bih ovdje postavila, no međutim netko mora voditi računa o tome da se sredstva za integraciju, e, da li ta sredstva zaista e, dovodi do toga da ljudi dobivaju novu priliku u životu, da li dolaze iz Europske unije ili iz Pakistana, svejedno. Ako tu nemamo jasan odgovor, onda zaista moramo konstatirati da posvećujemo sredstva e, da s kojima teško da se moći integrirati u društvo u koje se ne žele niti vratiti, niti biti integrirani i jedno društvo koje je sve siromašnije i siromašnije u konačnici. Da, možda upravo moramo to postaviti kao pitanje na odboru, što bi onda dalo priliku da se to dobije odgovor Dozvolite da kažem da je ovo zaista specifično pitanje koje dotiče jednog eh, zaista kompleksnog pitanja. Želimo se pripremiti za to i onda dati i odgovor. Dobro, onda ćeš uputiti ovo pitanje. Zaista moramo znati kamo se upućuje taj novac, koji su to projekti i moramo dobiti povratnu informaciju kako se novac troši i koji je zapravo sam utjecaj eh, o budući utjecaj ovih projekata u Afganistanu. Hvala lijepo. Frank, da li želiš nešto dodati? Ne, zaista ne bih. Jedino što bih e, želio dodati da se nadam da sve ono što mi upućujemo od sredstava, sve ona bespovratna sredstva, a isto tako i ispunjavanje naših zacrtanih ciljeva da će dovesti u konačnici do stabilizacije ove države. Sve što smo do sada vidjeli od 2011. godine upravo je bilo suprotno, bez obzira da li je riječ o izborima, bez obzira da li je bila riječ o e, dakle, e, dolasku ili odlasku e, vojnih jedinica, sama situacija u Afganistanu ostala je izuzetno nestabilnom, e, to je situacija je zapravo izmakla kontroli, možemo konstatirati. Ako će se stvari nastaviti u ovom smjeru, postavit će se u jednom trenutku pitanje da li uopće ima smisla pružati daljnu pomoć, jer ukoliko e, znači to mobilizaciju milijardi eura, e, sa jedinicom na početku i mnogim nulama na kraju, ako dakle se milijarde troše, onda ćemo u jednom trenutku tražiti i neke rezultate. Međutim, ako su statistički pokazatelji takvi da, da broj e, siromašnih ljudi, ljudi koji žive u E, nestabilnim uvjetima se povećava, a ne smanjuje, onda znamo da je nešto krivo. Znamo da je nešto krivo i to e, nije nešto što bi Europska unija mogla tako jednostavno riješiti. I stvari su povezani i sa sigurnošću i isto tako osvajanju, dakle, ove teritorijalne sigurnije, sve ono što se obvezimo sada učiniti kako bili, dakle, podupirući afganistanski narod, e, onda statistika koja pokazuje suprotno i nadam se da ta statistika statistika koja je danas poražavajuća biti u budućnosti bolja. Baš kad je reč o Amerikancima, isto tako, e, isto tako Europska unija, koja je na neki način bila kritizirana od SAD-a kad je reč o e, obrambenim izdacima, ali evo upravo ova priča Afganistan usprkos odgovornosti SAD vidimo kako se stvari odvijaju. Dobro, kolegice i kolege, time završavamo sa ovom točkom sa točkama 19. i 20. Rok za upućivanje amandmane je u 12. 11. listopada i 20. studenog ćemo glasati o ovom e, sporazumu. Dakle, zajedno sa odborom za prava žena jednako spolova u 16 sati e, imamo dakle zajednički sastanak sa gospodinom Mimicom te isto tako i mm, izuzetno je važno da sa e, poduzmu sve svi koraci kad je riječ o e, Međunarodnom danu žena. Te i ovaj sastanak sa našim gostima ćemo i konceptualnom umjetnicom koja se bavi rodnim odnosima započet ćemo u 16 sati i do tada jedna kratka stanka. Hvala vam lijepo. Pa